Sljedeća točka na dnevnom redu je izjava komisije o stanju stvari s pregovorima o Europskoj bankovnoj uniji. Kao što možete vidjeti, povjerenici se upravo izmjenjuju. Stoga bih ih, ih e, ovom prilikom htio pozdraviti. Pozdravljam gospodina Barnija koji nam se pridružio. I e, kada budete spremni, Možete započeti. Dajem vam riječ, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Želim pozdraviti sve uvažene zastupnice na ovoj raspravi koja se tiče jednog od temeljnih e, dosija Europske unije, radi se o Europskoj bankovnoj uniji. Pet godina, skoro svaki dan nakon e, kolapsa Lehman Brothersa, Nitko ni da danas ne može osporiti da moramo svi zajedno, parlament, ministri, komisija, financijski sektor, uspostaviti dnevni red sa jakim inicijativama kako bismo odgovorili na ovu krizu, kako bismo izvukli iz nje zaključke, kako bismo smanjili zabrinutosti dionika i građana koji su često bili pozvani da isprave pogreške, na primjer s manipulacijama nekih banaka i da se blizinamo bankarski sektor sa ovim izvješćem. Možemo reći da smo osvajali mnogo toga. Imamo sada jedinstveni pravilnik koji se tiče 8200 banaka u Europi. To je naše najbolje oružje protiv rizika fragmentacija unutarnjeg tržišta, a istodobno želimo zadržati raznolikost do koje nam je vrlo stalo, kao i vama, u krajoliku Europske unije. Sa sustavom jedinstvenog nadzornog mehanizma o kojem su e, Sven Gigold i Marin Tisod, Tisan izvještavali i o kojem ćete uskoro glasati, moći ćemo imati 7000 banaka u proširenoj e, eurozoni pod kontrolom, imat ćemo koordinaciju pod Europskom središnjom bankom. Želim pozdraviti također i napore gospodina Mario Dragija za kako bi novi odbor za nadzor u idućih nekoliko mjeseci već bio operativan. Takav sustav će poštivati unutarnje tržište, sve zemlje članice koje to žele mogu se priključiti jedinstvenom nadzornom mehanizmu. No, ipak, uvaženi zastupnici, nije još došao trenutak, u svakom slučaju ne za mene, da budemo sami sa sobom zadovoljni ili da se krenemo odmarati i opustiti. Imamo još mnogo toga što treba napraviti jedinstveni nadzor je jedan od temeljnih točaka, no to je samo prvi korak prema bankovnoj uniji. Kao prvo moramo nastaviti sa procjenama bilanci banaka kako bi banke bile robustnije. Bankovna unija je sigurno naš najveći zajednički program od e, trenutka stvaranja eura je zapravo temeljni stup. Imamo i e, jedinstveni mehanizam o razrješenju banaka koji se temelji na vrlo jasnim pravilima i banke će sada snositi troškove za svoje razrješenje, a ne porezni obveznici. Isto tako imamo e, uskoro usvajanje direktive o zaštiti, e, direktive o sanaciji i razrješenju banaka. To dakle znači isto tako da će gubici koji proizlaze iz razrješenja banaka biti snošeni od strane dionika i vjerovnika, a ne od poreznih obveznika. Imamo sada već e, godinu dana ovaj dosije pred nama, to nije neobično, uzet ću u obzir na njegovu važnost. Imamo isto tako pitanje pravne e, sigurnosti e, dioničara i vjerovnika koji moraju biti sigurni u ova pravila, a s druge strane moramo imati određenu fleksibilnost koja bi nam dopustila da fond za razrješenje banjaka koristimo za nadomjestak gubitaka. Prvi trijalog je održan u srpnju. Imali smo vrlo pozitivnu atmosferu i moram reći da su su zakonodavci, a prije svega vaši izvjestitelji, Gunnar Ötmark, eh, eh, vrlo angažirani da se uskoro postigne sporazum. Sve to kako bi se osigurao dobro, dobar način rada jedinstvenog nadzornog mehanizma. Ova rezolucija će sada pridonijeti konsolidaciji jedinstvenog pravilnika i naravno nakon toga treba prijeći na provedbu jedinstvenog nadzornog mehanizma kojeg sam ja predstavio u ime komisije 10. srpnja. Treba nam jasan mehanizam koji dobro radi, koji se temelji na e, jedinstvenom skupu pravila koji će doprinijeti koherentnom rješenju svih institucija uh, koje pokriva uh, Europska bankovna unija. Imamo i mehanizam Bejlina koji dopušta uh, vjerovnicima da se podmire iz jedinstvenog fonda. Banke dakle plaćaju za banke i to, taj mehanizam mora biti vrlo brz i učinkovit kako bismo osigurali najznačajnije značake i funkcioniranje banke. Imali smo isto tako 19. srpnja sastanak, eh, ad hoc sastanak i o tome ću isto tako se sastati uskoro sa ministrima financija u Vilniusu. Imamo i izvjestiteljicu u Europskom parlamentu koja je upravljala na ovom dosjeu. A sve to kako bismo do kraja studenog završili rad na tome. Potrebne su nam eh, još veće preciznosti, potrebno su nam uverenja što se tiče ovog mehanizma na temelju članka 114 ugovora, kao i što se tiče predloga direktive o razrješenju i sanaciji banaka. Mi sa strane komisije ne tražimo dodatne nadležnosti u okviru trenutnog ugovora smo mnogo radili na pravnoj sigurnosti i ja bih htio da komisija igra što manju ulogu u ovom novom mehanizmu razrješenja banaka koja će se temeljiti prije svega na nacionalnim vlastima koje će surađivati i to na bolji način nego do sada. Imamo i e, želju da što se tiče pitanja zemlje domaćina i zemlje ugostitelja da imamo uravnoteženi sustav i želimo e, isto tako da sve nacionalne vlasti koji se tiče ova e, rezolucija, što se tiče transnacionalnih banci, da e, budu na dnevnom redu vijeća. Što se tiče interakcije između jedinstvenog mehanizma za razrješenje i nacionalnih vlasti za razrješenje banaka, u direktivi o rezoluciji i sanaciji banaka će se upravo ovo riješiti na pravilan način. Na svemu ovome ćemo raditi u idućih nekoliko tjedana. Postoje neke razlike u mišljenjima država članica, međutim, nadam se da ćemo doći do rješenja koja bi bila prihvatljiva svima kao što je bio slučaj i u nadzoru u eurozoni. Nadam se da ćemo to učiniti u što kraćem roku, nadam se do kraja godine, a u svakom slučaju prije ožujka sljedeće godine. Mislim da je ovo povijesna prilika da dovršimo projekt e, bankarske unije i da riješimo problem budući da se 75% gospodarstva u Europskoj uniji financira iz banaka. Taj glavni izvor financija je i izvor rizika, kao što smo vidjeli. Prema tome cilj je da postignemo veću stabilnost, tako da bi banke mogle normalno poslovati i davati kredite realnom gospodarstvu, kako tvrtkama, tako i građanima. Hvala vam i radujem se današnjoj raspravi. Zahvaljujem povjereniku. Sada imam jednu kratku najavu. Na konferenciji predsjedništva donesena je odluka da neće biti dopušten postupak plavih kartona niti spontanog javljanja za riječ tijekom ovog e, zasjedanja. Sada riječ ima zastupnik Gigold, izvjestitelj. Insbesondere, liebe Tyson, ähm, Uvaženi kolege, ovo je važan korak naprijed. Nakon krize, u početku nismo bili u stanju identificirati razloge za krizu. I Postala je prevelika razlika između banaka i nadzornih tijela i zato je 2010. godine Europski parlament donio odluku da nam je potreban jedinstveni sustav za nadzor banaka. A sastavni dio toga je bio i fond za rješavanje i sanaciju banaka. Što se tiče nadzora nad bankama, bitno je vidjeti što se događa u državama članicama. Činjenica da se žele dati ovlasti Europskoj središnjoj banci za velike banke, znači da je to ujedno i koncentracija političkih ovlasti, a to može zahtijevati snažnu parlamentarnu kontrolu. I zato smatram da je važno da Europski parlament dobije snažnije ovlasti za parlamentarni nadzor. Imat ćemo izbore i bitno je da postoje više kandidata e, za to tijelo, za nadzor. Potpredsjednik Europske središnje banke također treba dobiti naše odobrenje za imenovanje i mora biti demokratski odgovoran. Mi ćemo imati ovlasti za provođenje istraga e, ukoliko novi sustav za nadzor ne bude funkcionirao na dobar način, a to možemo učiniti zahvaljujući istražnim tijelima, odnosno posebnim odborima u Europskom parlamentu. Imamo isto tako mogućnost kontrole nadzornih tijela i tražit ćemo da nam se pravodobno dostavljaju informacije jer bez toga ne možemo obnašati svoju dužnost vršenja nadzora. Mislim da je to još jedan korak u pravcu više integracije a ne manje demokracije i mislim da ćemo u ovom slučaju dobiti mnogo više kada je u pitanju demokracija i bolje funkcioniranje demokracije. Mislim da ćemo imati veće ovlasti nad kontrolom nego što su nacionalni parlamenti ikada do sada imali kada su u pitanju banke. Inače, činjenica da se ovlasti povjere Europskoj središnjoj banci nije bila naša prva opcija. Naime, monetarna i fiskalna politika ne mogu se razdvajati, a vijeće je dalo vrijedan doprinos, međutim žao nam je da se kod osiguravateljskih društava isto tako nije došlo do toga da se uspostavi nadzor. U budućnosti ćemo imati manje glasovanja kvalificiranom većinom, glasovanje će biti kompliciranije i morat ćemo poduzeti potrebne promjene. Međutim, imali smo uspjeha, nadzorno e, tijelo za banke i ovlasti koje su sada dane Europskoj središnjoj banci znači da će se isto tako e, postati određene mjere u odnosu na manje banke. to ne znači da se moraju uskladiti svi poslovni planovi. U sljedećoj fazi morat ćemo dovršiti Europsku bankarsku uniju jer to znači da mora postojati odgovornost na europskoj razini. Prije ili kasnije će nam trebati e, sustav za sanaciju i rješavanje e, kriznih situacija u bankama morat ćemo imenovati e, dakle tog nadzornika i isto tako se moramo pobrinuti da e, možemo odraditi svoj posao nadzora na temeljit način. E, to znači da ćemo morati unijeti neke promjene u vlastitom načinu rada kako bi se te dvije stvari mogle razdvojiti u Europskoj uniji. Dajem riječ eh, gospođi Tisen. Hvala. Hvala povjereniče. Jučer smo imali raspravu o Uniji, o stanju Unije, a danas raspravljamo o bankarskoj Uniji. Ako uistinu želimo ostvariti napredak, onda moramo eh, učiniti sve što je potrebno kako bismo izišli iz krize. Ovo su krizna vremena ali to ne znači da smijemo zaboraviti koliko je potrebno donijeti hitne mjere. Zahvaljujući ovom parlamentu Europska bankarska unija moći će se materializirati i to je važno jer e, to nije samo kamen temeljac snažnije ekonomske monetarne unije, nego je i važno kako bi se povratilo povjerenje građana i na taj način e, bi se vratilo povjerenje i ulagača kako bi se moglo ulagati u dugoročne projekte koji će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta. Pred nama je glasovanje, a to znači da će ovime doći do velikog e, pomaka u odgovornostima koje će imati Europska središnja banka. Za to nam je bilo potrebno oko godinu dana. Sven Giggold je bio zadužen za drugi dio za drugo izvješće, a sada se trebamo baviti preostalim temama koje su potrebne za dovršetak projekta Europske bankarske unije. To je u ostalom i sadržaj mog izvješća i koje ću dovršiti do kraja sljedeće godine. Mi smo mnogo toga učinili kako bismo pojačali nadzor, a sada ako želimo imati kvalitetniji nadzor nad bankama, moramo donijeti neke teške odluke, a za to su nam potrebni instrumenti. I trebamo raditi na pošten način, uz pravnu sigurnost, moramo izbjeći fragmentaciju na unutarnjem tržištu. Eh, I smatram da trebamo raditi na temelju prijedloga koji je iznesen u ovome domu. Dakle, e, mislim da trebamo donijeti usklađene e, mjere koje se tiču sanacije banaka, moramo se pobrinuti za jamstvo na polozima. Naime, države članice djeluju nekoordinirano. Moramo imati europsko upravljanje za jamstva za depozite i za ove mjere koje se tiču sanacije banaka. Jedino tako ćemo moći povratiti povjerenje građana. Dobit ćemo kvalitetan sustav ako budemo mogli dovršiti ovaj projekt Bankarske unije. Jer e, jedino tako će nam ljudi povjerovati kada im kažemo da će sutra biti bolje nego danas, da smo snažniji i da imamo pravedni sustav koji je nastao slijedom krize. Sada krećemo sa predstavnicima klubova zastupnika, zastupnica Corinne Wortman Kohl. En dat is goed nieuws, maar het herstel vertraagt nog steeds door het gebrek Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Sve ovo su dobre vijesti, no još nedostaje povjerenje u naše banke. One zemlje članice koji su najviše propatile zbog krize u eurozoni, to i najviše osjećaju mala i srednja poduzeća samo uz velike poteškoće dobivaju kredite i to uz velike kamate. To isto tako dovodi do opadanja radnih mjesta. To je loše, jer mala i srednja poduzeća su upravo pokretač e, ekonomskog rasta i zbog toga je toliko bitno da Europska središnja banka preuzme nadzor banaka. To je odlučujuće u stvaranju bankovne unije, za koju danas možemo glasovati. No, to sve nije bilo bez poteškoća. Europska središnja banka se najprije mora naviknuti na tu ulogu. Ona je neovisna što se tiče e, njene monetarne funkcije. Nova funkcija nadzora banaka znači da ima i javnu odgovornost prema parlamentu. To je odlučujuće za njenu funkciju nadzora. Europski pučani se slažu s ovim sporazumom. Želim zahvaliti gospođi Tisen i gospodinu Gigoldu na ovom važnom radu. Bankovna unija još nije dovršena, gospodine poveniče. Sljedeće godine moramo još e, stvarati određene izazove, prije svega što se tiče operativnih zadač, zadaća. Kolege su već naglasili da nam treba Europski fond za sanaciju i različenje banaka. To je jedan od temeljnih stupova te bankovne unije. Ako se vidi da neka banka nije zdrava, onda moramo na odlučujući način djelovati to sa europske razine. Stoga naš klub zastupnika podržava vaš prijedlog, gospodine Banje, za e, tijelom, za tijela za razrješenje banaka. O detaljima još moramo raspraviti u sljedećih nekoliko mjeseci unutar našeg doma, ali i u suradnji sa drugim institucijama. Kao izvjestiteljica u Sjeni u ime Kluba zastupnika Europskih pučana mogu samo reći da još i prije izbora želimo postići sporazum sa vijećem ministara i da želimo idućih nekoliko mjeseci definirati našu poziciju kao poziciju Europskog parlamenta. dobro je što cijeli parlament zna koliko je ovo pitanje hitno a ove europske e, nadležnosti vezanih uz razrešenje banaka, mi se potpuno se slažemo s time kako ste vi to definirali, gospodine Banje. Europska središnja banka će u idućih nekoliko godina imati mnogo posla kako bi pripremila sve ove zadaće, kako bi od sredine sljedeće godine e, mogla biti operativna u ovoj svojoj novoj ulozi. Banke bi na kraju trebale biti transparentne, čiste, imamo i analizu kvalitete imovine, a tu još imamo neke upitnike. Tko će e, tu imati vodstvo? Hoće to biti Europska središnja banka, e, hoće li to biti komisija, jeste li vi u to uključeni, gospodine Banje? Postoji i rizik s tim u vezi da će se i prije početka bankovnih unija na neki način izbrisati, izbrisati jasne linije, nećemo imati jasno definirane, jasno definirana područja nadležnosti. Što se tiče ovog, e, ove procjene kvalitete imovina, ni, ne može biti tako da e, sama osoba procjenjuje svoju imovinu, dakle to tako ne može ići. Pitanje razrešenja banaka i zaštite štednih pologa to sve ima svrhu poboljšati povjerenje u financijski e, sektor. Ovaj e, loš, nezdrav odnos između banaka i e, zemalja treba popraviti, a sve to bi se moglo ponovno urušiti ukoliko banke svoju temeljnu ulogu kao osiguravatelji kapitala ne ispunjavaju i stoga moramo i dalje dinamično raditi na tom pitanju. Hvala zastupnica Ferreira. Hvala. Reakcija Europske unije na krizu je bila preslaba i prekasno je došla. Bankarska unija, ako je dovršimo do kraja mandata, e, znači će da smo ostvarili značajan napredak u kriznom razdoblju. U europskom prostoru banke moraju ulagati u gospodarstvo. To je ono što stvara gospodarski rast i radna mjesta. Međutim, ako banke prestanu obavljati tu djelatnost i i ako počnu se baviti spekulativnim aktivnostima, onda to dovodi u pitanje poslovanje e, čitavog bankarskog sustava. E, banke su poslovale s nekim toksičnim instrumentima i došlo je do kontaminacije bankarskog sustava i zapravo je na taj način ugrožen čitav sustav i države su morale skočiti i financirati banke umjesto da banke financiraju državu. To je ugrozilo euro i realno gospodarstvo. I mislim da trebamo izvući pouku iz te povijesne greške. Izgradnja bankarske unije činila se nemogućom zadaćom prije krize, a sada se čini realnom zadatkom. Europski parlament je svjestan da je situacija hitna, isto vrijedi i za komisiju i ako radimo ozbiljno i brzo, onda ćemo imati strukturu koja se temelji na tri stupa. Ona će biti solidna samo ako e, ti stupovi međusobno djeluju, odnosno ako se međusobno podržavaju. Moramo imati jasna pravila i načela. I potrebni su nam zakonski propisi koji će staviti Europsku središnju banku u središte tog mehanizma. Parlament je zatražio veću transparentnost u imenovanju e, kandidata u nadzorni odbor. To je sasvim uobičajeni postupak u demokratskim društvima. Međutim, nema nikakvog smisla da imamo jedinstvena pravila ako u slučaju da banka padne u poteškoće, E, bude stavljena pod nadzor nacionalnih tijela iako se bude koristio novac poreznih obveznika te države članice. Dioničari i vjerovnici moraju biti ti koji će podnositi e, gubitke. Čestitamo na prezentaciju ovoga prijedloga kao i Europskog fonda za sanaciju banaka e, koji bi se financirao doprinosima iz banaka. Što se tiče trećeg stupa koji se odnosi na usklađivanje e, jamstva na depozite, ništa nije zamčeno, ali barem imamo viziju za budući europski bankarski sustav, nismo ostali samo na riječima. A što se tiče načela koje brani naš klub zastupnika, instrument koji je predložio Europski parlament u e, izvješću na vlastitu inicijativu iz 2010. godine, možemo reći da je ovaj postupak pregovora još uvijek nije završen, još uvijek postoji rizik u odnosu na e, postojeće interese. Međutim, građani mogu računati na aktivan Europski parlament koji bi donio e, propise o području bankarstva što bi omogućilo rast u realnom gospodarstvu, e, što bi spriječilo spekulacije i što bi zapravo na neki način e, dovelo do toga da porezni obveznici ne pokrivaju rizik koji nisu poduzeli, koji nisu preuzeli na sebe. Nakon kriza 2008. godine E, mi ne smijemo više izbjegavati preuzeti odgovornost. Hvala. Sada dajem riječ sljedećem govorniku. Zastupnica Gular ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, povjereniče. Lijepo vas pozdravljam. Htjela bih reći da konačno smo učinili još jedan korak u toj trci koja još nije gotova. I mislim da sve nima pravo i čestitam njemu i Marijan na dobro odrađenom poslu. E, to je ipak jedan važan iskorak. Sjetimo se da je parlament tražio u trenutku izvješća La Rosière eh, da imamo integriranu nadzor nad bankama, to je bilo 2010. godine i tada se to činilo nemogućim. Dakle, mislim da si možemo čestitati, eh, gospodine povjereniče, naravno ne treba ići predaleko u tome. Što se tiče provedbe, moramo biti svjesni i što se tiče Europske središnje banke, da tu dolazi do velike promjene e, s obzirom na nove ovlasti koje se povjeravaju banci. E, osim monetarne politike sada joj se dodaje još jedna zadaća, a to znači veću odgovornost, e, što do sada nije bio slučaj. Odluka o provedbi odluka Europske središnje banke vrlo je važna. Žao mi je što se ovdje još uvijek govori o tome E, hoće li se to odnositi na eurozonu ili ne samo na eurozonu, mislim da one koje države koje nisu u eurozoni e, bi trebale e, primijeniti taj tekst na način da ne napuste taj sustav kada se pojave prve poteškoće. Isto tako je pitanje hoće li postojati veto u, onim, u nekim drugim državama. Mislim da je to nešto što svakako treba provjeriti. Da, ovo sanacija banaka je vrlo važno pitanje. Čuli ste da smo spremni učiniti sve kako bi se ovaj tekst usvojio do kraja mandata e, ovoga parlamenta. E, svi e, govori o gospodarskom rastu, ovise o tome hoćemo li efikasno zajednički ispuniti svoju zadaću. Hvala. Sada riječ ima zastupnik Lambec. Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege. Mislim da se ovdje prije svega radi o pitanju demokratskih načela. Na koji način politički političke vlasti mogu preuzeti kontrolu nad financijskim sektorom koji u prethodnim desetljećima nije bio ni pod kakvom kontrolom i nije primjenjivao nikakva pravila. Naravno, to je zbog deregulacije. A oni koji su imali zadatak da kontroliraju ona pravila koja su ostala, nisu obavljali svoju dužnost. I nadzorna tijela nisu spriječila njemačke, belgijske, britanske, italijanske banke da ulažu uh, u nekretnine u Španjolskoj što je dovelo do mjehura na tržištu nekretnina isto tako nisu spriječili ulaganja u SAD-u E, ta nadzorna tijela nisu htjela niti su uspjela spriječiti e, isto tako velika spajanja e, što je u ostalom na kraju dovelo i do propasti Fortisa. Mi pozdravljamo ovaj novi iskorak. To je inicijativa koju je naš klub zastupnika tražio od samoga početka, a to je da postoji integrirani nadzor nad bankama. Naravno, tijelo koje će glumiti ulogu žandara e, bit će, znači će da će e, postati nešto drugačiji odnos nego što je to bio među nacionalnim e, tijelima za nadzor banaka i, i nacionalnim tijelima za kontrolu. Najprije tu ispit vjerodostojnosti. Drugim riječima, ako Želimo detaljno proučavati kvalitetu bilance banaka u predstojećim mjesecima. Pitanje je hoće li se to raditi na stroži način od stres testova koji su se pokazali nevjerodostojnima. To će biti prvi ispit Europske središnje banke. Europska središnja banka nema nikakvo iskustvo u nadzoru banaka. Pitanje je hoće li imati mogućnost da e, uspostavi odgovarajuću ekspertizu i hoće li stvarno moći staviti pod kontrolu odgovarajuće institucije. Kao što je naglasio Sven, a i neki drugi govornici, tu je i pitanje demokratske kontrole. Institucija poput Europske središnje banke koja ima tradiciju neovisnosti mora nam polagati račune u budućnosti. U međuinstitucionalnom sporazumu smo postigli e, određeni dogovor. Pitanje je hoće li se to poštivati i hoće li Europska središnja banka to uistinu e, poštivati u svom radu. Hvala, sada riječ ima zastupnica Swinburne. Današnje glasanje o jedinstvenom nadzornom mehanizmu je početak nove unifikacije bankovne razine za Europsku uniju. Međutim, postoje još uvijek tri važna aspekta koja nisu dovršena, a to je kako bi se uspostavio sustav osiguranja depozita, kako bi se uspostavio fond za rješavanje banaka i kako bi se uspostavila direktiva o oporavku rješavanja. Dakle, ovaj puta ključno je da za eurozonu napravimo čvrstu arhitekturu i zbog toga svi koji su unutar i van nadzornog mehanizma moraju raditi na tome da se obzirno i svjesno na opasnosti izgrađuje ovakav sustav. Dakle, sustavi demokratske odgovornosti na koje smo svi navikli u nacionalnim kontekstima zajamčeni su kroz ovakvu nadzornu strukturu Europske unije. Europska središnja banka kao neovisni nadzornik treba bi se pobrinuti da neovisno se ne bude izjednačilo sa neodgovornim. Dakle, imamo međuinstitucionalni odgovor koji, dogovor koji je dopustio Europskom parlamentu veći nadzor nad ovim bankovnim sustavom. Dakle, to bi značilo da parlament mora biti u poziciji da razumije i da može objasniti građanima teške odluke koje će Središnja banka u budućnosti morati donijeti što se tiče stanja e, banaka i cijelog gospodarstva. Moj klub e, zastupnika se želi pobrinuti da monetarna i financijska e, grana središnje banke budu odvojene. Dakle, ovaj monetarni dio ne bi trebao biti pomiješan sa politikom. Sretni smo da o tome uspijevamo i da se uspostavljaju neke jedinstvene odluke koje će biti donosene unutar struktura koje će tada tek biti odobrene. Dakle, naš klub ima veći broj država članica van eurozone nego one koje su unutar eurozone. Moja država članica naravno nije unutar eurozone, tako da bih se i osobno željela zahvaliti članovima pregovaračkog tima i osobito zastupnicima Tyson i Giggold, što su shvatili da kako bi bankovna unija funkcionirala da se moraju u obzir uzeti sve potrebe onih van eurozone. Ovaj paket o kojem danas e, glasamo će uspostaviti jedinstvenog nadzornika za eurozonu, ali istovremeno poštiveće integritet našeg tržišta. Mnogo banaka funkcionira van europskih granica, jer i uspjeh nadzornog mehanizma je zbog tog razloga važan za sve europske zemlje. Jasno mi je da je za neke parlamentarce bilo teško podržati ovakvu dvojnu strukturu glasanja unutar nadzornika banaka, no zaštita jedinstvenog tržišta za one koji su ostali odlučili ostati van eurozone još jedan ključ gospodarskom oporavku i budućoj stabilnosti. Veliki politički projekti koji obzir uzimaju realnost na terenu dio su razloga zbog čega, zbog kojeg smo imali krizu državnog duga unutar eurozone. Dakle, mogu samo zatražiti da e, kolege koje rade na pitanjima bankovne unije budu otvorenog uma i uzmu u obzir one koji su van eurozone. Dakle, moramo se pobrinuti da postoji poštena situacija za sve države članice i da oni koji žele ostati van ovog sustava, da zapravo imaju na to pravo. To će biti važno za moje birače također. A integriran financijski prostor za eurozonu postaje sve više realnost. Hvala vam lijepo. Sljedeći govornik, gospodin Plute. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Drage kolege, drage kolegice hitnost Europske bankovne unije i eh, europskog nadzornika za banke je jedno tako neupitno kao što je i velika većina podrške za taj sustav u ovom domu. No način na koji će se ta struktura definirati, to je nešto što mi nije toliko jasno. Kao što su neki već spomenuli, ostaje problem da će europski bankovni nadzor biti kao prvo ograničen samo na zemlje članice eurozone umjesto da se prošire na cijelo unutarnje tržište. To znači da imamo i dalje ovo fragmentirano, fragmentirano stanje, dakle da samo je sada ta, taj fragmentirani dio veći nego prije. Ostaje pitanje Europske središnje banke, o tome se mnogo raspravljalo u okviru ekona, u okviru pregovaračkih e, tijela, treba li Europska središnja banka dobiti sada tu funkciju nadzora ili ne. Ja mislim da e, će se s time stvoriti jedan vrlo napeti odnos prema EBI i taj odnos će biti vrlo težak po mom mišljenju. Mnogo smo toga isto tako raspravljali o e, drugim pitanjama, no ono što se pokazuje tijekom interinstitucionalnih pregovora vidi se kako je teško obračunati se s ovim problemom što Europska središnja banka točno treba imati kao nadležnosti. Mislim da smo dosta toga postigli, dosta smo ostvarili i onoga što smo ih htjeli, no i dalje imamo upitnik oko toga kako će dugoročno se riješiti taj problem. I toga, po mom mišljenju postoje velike pogreške u, samom, u samoj izgradnji tog sustava. I mislim da treba u drugoj fazi sada stvoriti stvarno europskog, europski nadzor za banke. Ovo trenutno je samo prvi korak, to nije potpuno rješenje i hoće li to stvarno doprinijeti stabilnosti tog sektora ili će samo poizvesti više pitanja nego rješenja, to ćemo još i vidjeti. Mogu se složiti sa Sven Gigoldom da je to nešto što ne ovisi o pregovaračkog, pregovaračkog tima, to je nešto što se tiče naših ugovora, našeg Lisabonskog ugovora. No tu dolazi e, vijeće. Vijeće je jedino koje može promijeniti tu situaciju i mislim da je sada stvarno na vijeću da stvori preduvjete, dakle preduvjete koji se tiču ugovora, da se sveobuhvatna Europska bankovna unija koju i tražimo i kako su je prethodni govornici već e, izrazili, da se stvarno istvori i da se provede u idućih nekoliko godini. Nadam se da je vijeće svjesno te odgovornosti i da će ispuniti tu odgovornost što prije moguće. Hvala vam. Hvala vam. Sada predajem riječ e, gospodinu Morgantiju. Grazie, presidente. Zahvaljujem predsjedatelju. Ja nemam ništa protiv većeg nadzora bankarskog sektora. U prošlosti, da su postojale takve kontrole, tada ne bi došlo do toliko tragičnih situacija dokoliko je došlo. E, dakle, gdje su bili svi koji o tome danas govore kada su se donosile odluke? Dragi, Monte, dakle problemi, za neke probleme zaduženi su i oni sami. Smatram da je zapravo došlo do jednog vrtuljka u kojem se vrtio novac koji nije bio vidljiv svakome. Dakle, razne banke, Goldman Sachs i slično, e, i sam Mario Draghi zapravo zna koje su priče iza toga. Možemo se samo nadati da će nadzorni mehanizmi ovog puta profunkcionirati. Nadam se da nećemo morati spašavati sve banke u problemima i mislim da je nužno pobrinuti se za one koji čuvaju teško stečene uloge štediše. Novac ljudi ne bi se trebao koristiti za igranje u kasinu ili nečem tome sličnom. Dakle, trebali bismo ozbiljno raditi na ovome zbog toga što je to suština stvari. I različiti sektori bankara, banaka moraju biti odvojeni što je prije moguće. Posljednji govornik, gospodin Ziltra. Zahvaljujem predsjedatelju. Europska središnja banka nije više nigdje neavisna. Trebala je biti prema ugovorima, no ona je sada pretvorila se u jedno političko tijelo prema ugovorima mi ne bismo trebali financirati same zemlje, a mislim da se banka zapravo na taj način odmiče od svojih ključnih dužnosti. A nadzorna uloga će zapravo biti kršenje ugovora na još jedan novi način, zbog toga što će e, biti vrlo zanimljivo vidjeti e, kako će u članku 282 e, se pozabaviti pitanjem neovisnosti. Dakle, banke su već razmotrene, Dexia se smatrala dobrom bankom, Ciparska banka, Nizozemska također vrlo dobra, a u svim tim zemljama imamo zapravo banke koje su bankrotirane. bankrotirale. Dakle, mislim da bankarski nadzor nije nešto što je gospodarsko pitanje, već jednostavno politički dogovor. Čim na papiru dobijemo dozvolu za, dozvolu za nadzor, banke će također ponovno imati pristup kapitalu. I neće se raditi o tome da će tijela vlasti imati u vidu i moći paziti na uloge štediša. Dakle, ove naši klubove zastupnika pokušavaju uspostaviti jednu federaciju u kojoj će se ne poštivati svi ugovori. Ovo je posljedna prilika da od toga odustanemo prije na što stranke e, koje bi nam mogle pomoći e, ne prođu na izborima. Hvala riječ ima povjerenik Barnije. Hvala gospodine predsjedavajući i zahvaljujem svima koji su uzeli riječ. U posljednjih 12 mjeseci zahvaljujem i na vašem angažmanu i trudu. Kao što je rekla zastupnica Tajsen, Bankarska unija na kojoj radimo je prvi stup, naime prvi stup te bankarske unije će se uspostaviti danas eh, nakon vašeg glasovanja. I naravno to je nešto što radimo zbog eh, građana, zbog evropskih građana koje je potresla kriza. I kao što smo vidjeli na sastanku G20 eh, u St. Petersburgu, pitanje je isto o povjerenju ostalih zemalja u svijetu prema Evropskoj uniji i to povjerenje se polako gradi zahvaljujući odlukama koje smo donijeli u posljednje vrijeme kako bismo izvukli zaključke iz ove krize. Slažem se s vama da je potrebno da se sada odlučno angažiramo kako bismo krenuli u drugu fazu bankarske unije, a to je europski mehanizam za sanaciju i rješavanje e, banaka u poteškoćama. E, ja bih htio ohrabriti Lizu Ferreira ne samo na potpori nego i na eh, aktivnostima koje je poduzela eh, u, ovoj, u ovom području. Želimo da postupak ide što brže, kao što smo čuli, a što se tiče ministara financija, sutra s njima imam sastanak u Vilniusu, mislim da je to nešto što će i oni pozdraviti. Gospodin Morganti, eh, nismo dovršili ovaj E, zakonodavni postupak. Prošli tjedan sam predložio novu uredbu o e, takozvanom shadow banking. Sljedeći tjedan ću predstaviti novi prijedlog uredbe e, koja se tiče funkcioniranja mjernih kriterija, takozvanih benchmarks i isto tako bolje odvajanje rizika koji se tiču djelatnosti ulaganja banaka i tradicionalnih djelatnosti u odnosu na klijente. E, ja ću e, o tome također iznijeti jedno priopćenje. Želim reći također gospodine Zistra da smo radili na tome da u okviru Europske središnje banke postoji jasna granica između neovisne zadaće koju obnaša, a koja se tiče osiguranja monetarne stabilnosti i nove uloge koja se sada predviđa, odnosno koja je već predviđena ugovorima, a to je uloga koja se tiče nadzora nad bankama. Želim reći i zastupnici Swinburne da se slažem s njom, kao što smo čuli, e, a vezano uz poziciju država koje još nisu ušle u eurozonu a koje žele dobrovoljno sudjelovati u tom novom sustavu nadzora. Naravno to podrazumijeva određena prava i dužnosti uz puno poštivanje načela unutarnjeg tržišta. E, dakle, riječ je o 28 država koje sudjeluju na tom unutarnjem tržištu. Zahvaljujem također i zastupnici Gulard. Zastupnik Lambert je spomenuo a, ocjenu bilance banaka. To je vrlo važno. Europska središnja banka je to htjela odraditi prije preuzimanja nove uloge nadzora. Smatram da je bitno da se to e, obavi vrlo rigorozno i metodično. Možda bi to mogla odraditi neka treća strana, neovisna strana, ali istovremeno je logično da nadzorno tijelo, odnosno Europska središnja banka, bude upoznata sa e, bilancom e, pojedinih banaka. Europsko tijelo za, za nadzor u, bankarstvu trebalo bi provesti e, dakle tu evaluaciju u svih 28 država članica Europske unije. Bez obzira na to kome će biti povjerena ova zadaća, bitno je da se ona odradi na ozbiljan način i da se izvuku odgovarajući zaključci. E, zahvaljujem još jedan put Svenu Gigoldu i Marijan Tisen. Kolege su spomenuli i pitanje ovlasti u području parlamentarnog nadzora, e, to je mehanizam demokratske odgovornosti i drago mi je e, zbog ishoda međuinstitucionalnog sporazuma između Europskog parlamenta i Europske središnje banke. Ja u potpunosti razumijem vašu želju da zauzmete mjesto u tom e, novom e, mehanizmu u smislu jamčenja demokratskih načela. Naravno tu je i pitanje jamstva povjerljivosti, ali zahvaljujući vašem trudu mislim da smo uspjeli doći do dogovora i o tom pitanju i nadam se da ćemo doći e, do, da smo došli do odgovarajućeg kompromisa i da, ćete, e, da će se to potvrditi i na glasovanju. Ja ne želim sam sebi čestitati na radu. Mislim da e, možemo reći da ćemo ovime dobiti prvi stup Europske bankarske unije kako bi to moglo zaživjeti do 2014. godine moramo raditi sada na sljedećoj fazi a to je znači ovaj mehanizam za sanaciju banaka i nadam se da ćemo jednako svesrdno raditi i na postizanju toga cilja. Hvala povjereniče, zahvaljujem svim govornicima i e, ovime proglašavam raspravu zatvorenom. Sada ćemo prekinuti sjednicu do glasovanja u 12 sati. Hvala svima.